pristupa dokumentima. Predajem riječ izvjestiteljici na četiri minute. Izvolite. Da, hvala vam gospodine predsjedavajući. Drago mi je što imamo priliku za kratku razmjenu o ovoj temi što se tiče transparentnosti i na početku bih citirala jedan od najdražih televizijskih voditelja jedne serije koja se zove Yes Prime Sir Humphrey kaže u toj seriji premijeru otvorena vlada, gospodine ministre, sloboda informacija, uvijek moramo tisku reći sve što bi taj tisak mogao ikako saznati na neki drugi način. To je na neki način stav europskih institucija danas. Kolege, svi znamo da je povjerenje građana na jako niskoj razini i stoga je ovo trenutak gdje bismo europske institucije trebali učiniti transparentnijima i gdje bismo građanima pokazali veće povjerenje. Vrlo je bitno da uvedemo kulturu transparentnosti, zato što, e, možemo reći, već pola stoljeća je europski integracijski postupak, nešto što pokreću diplomati i e, službenici koji su usput napravili odličan posao, no to je dio povijesti. Diplomati sa sobom povlače i kulturu novitosti i diskrecije. Oni nemaju kulturu transparentnosti i otvorenosti. Danas smo u političkoj uniji, u uniji građana a to znači da je transparentnost jedno od ključnih elemenata pri ovom radu koji činimo. Prije nego što ću ući u detalje izvješća koje je usvojeno u odboru za građanske slobode i o kojem ćemo glasovati sutra. Samo nekoliko riječi o e, alternativnom prijedlogu za rezoluciju od strane europskih pučana. To me iznenađuje zato što to čini mi se ne pojačava transparentnost nego zapravo smanjuje transparentnost i e, to mi je jako iznenađujuće zato što postoje članovi u europskim pučanima koje dolaze iz kulture transparentnosti i otvorenosti. Da pa će oni su baš te nacionalnosti koji su pokrenuli postupak transparentnosti unutar Europske unije. Ja mislim da je to uvodna odredba C u rezoluciji europskih pučana tu se čini da oni nemaju visoko mišljenje o inteligenciji europskih građana, zato što tu stoji da zakonodavni e, postupak je vrlo složen i da postoji mnogo pripremnih, tajnovitih, e, skrivenih dokumenata koji su vrlo bitni za ukupni zakonodavni postupak. To na neki način građanima kaže nemojte se previše o tome zabrinjavati, mi ćemo sve sedjeti iza zatvornih vrata. I tu mogu citirati još jedan put seriju Yes Prime Minister gdje njegov asistent kaže e, Sir Humphrey ali sigurno da građani imaju pravo znati u jednoj demokraciji, a Sir Humphrey kaže ne, oni imaju pravi, pravo e, živjeti u neznanju neznanje dovodi sa sobom određeno dostojanstvo a svi oni koji znaju su na neki način upleteni u ono što se događa. Dakle, to sigurno nije način na koji mi želimo izrađivati politiku unutar Europske unije. Što se tiče ovog izvješća, naravno da moramo da moramo revidirati uredbu 1049 za koju je gospodin Cashman izvjestitelj. Neprihvatljivo je da vijeće i komisija e, tu blokiraju dalji napredak. Zatim isto tako, Transparentnost bi moralo biti pravilo, a ta novitost iznimka. Čini se da je praksa danas upravo obrnuta. Mi smo donijeli nekoliko vrlo pragmatičnih, praktičnih preporuka. Na primjer, svaka europska institucija, uključujući ovaj dom, bi u jednom trenutku trebala imati e, službenika za transparentnost. Imamo dosta službenika. Mogli bismo nekoga imenovati da e, nadgleda ovaj proces, da vrši preporuke i da e, doprinosi većoj transparentnosti. Zatim, Budući da imam mnogo iskustva sa e, rješavanjem sporova u sudstvu, mislim da bi nam da bismo trebali imati lakše postupke što se tiče zahtjeva za pristupa dokumentu. Apsurdno je da opterećujemo sudove sa godinama i godinama e, trajanja sporova. Da, sada ću preći na zaključak, gospodine predsjedniče, i na kraju trebaju nam bolji postupci što se tiče klasifikacije dokumenta, te što se tiče zahtjeva za sjednice zatvorene za javnost. To je sada nešto što je vrlo široko pojasni e, proces, a mi želimo jasne propise za povjerljive dokumente i želimo e, ovisno tijelo da ne gleda taj proces. Hvala vam gospođo Sofija Entveld. Predajem riječ e, gospođi Koraci Bild. Grazie, presidente. Public access to is essential. Pristup dokumentima je ključan za povećanje povjerenja građana u naš rad i premošćivanje jaza između građana i Europske unije. Građani imaju pravo znati kako se odluke donose koje se njih tiču. Mi im moramo polagati račune za to. Imaju pravo znati kako se dodjeljuje i troši javni novac. S obzirom moramo pokazati još veću predanost transparentnosti i otvorenosti. I ponosna sam što je parlament u ovome vodeća institucija. Većina naših dokumenata je dostupna, no moramo učiniti više zajedno s ostalim institucijama Europske unije. Zato pozivam komisiju, države članice i vijeće da krenu dalje i da poboljšaju pristup e, dokumentima svih europskih institucija. Otvorimo vrata, ohrabrimo građane da više sudjeluju u tom procesu i dajmo im osjećaj da su sastavni dio zajednice gdje se odluke donose za njih i to demokratskim putem. Radimo i dalje zajedno da imamo demokratskiju i transparentniju Europu. Hvala. Hvala, Ana Marija Koraca Bild. Gospodin Cashman sada ima riječ. Hvala gospodine predsjedavajući. Ja želim čestitati Sofiji na izvrsnom izvješću i drago mi reći da je to se nadostavlja na reviziju koju sam ja također poduzeo i šteta je da je to još uvijek e, vijeće blokira. Međutim, uvjeren sam kada pogledamo Sofino izvješće koje ide korak dalje koji je još avangardnije, da će to uputiti jasnu poruku vijeću i komisiji da parlament nije odustao i da nije zauzeo umjerenije stajalište nego je povećao zahtjeve za transparentnošću i e, otvorenošću i upravo je sramota da neki zastupnici Europske pučke stranke žele ugroziti ovo izvješće i moju reviziju, a i ovo izvješće. Jer ono što nam treba je veća razina transparentnosti, a ne manja. I mogu reći tim zastupnicima, gospođi Somer, mogu ih pitati čega se vi bojite? Zašto se bojite uključiti građane u taj demokratski proces? Ako se plašite demokracije, onda molim vas da odustanete od ovog posla, pronađite drugo radno mjesto, jer e, demokracija je upravo odgovornost i polaganje računa. I da zaključim, moramo sagledati jedan problem koji ovdje nije predviđen, a to je teret koji snose nevladine udruge,

u vremenima u kojim živimo, javnost s pravom traži više informacija i veću transparentnost, traže pristup dokumentima. Posebno žele da se dokumenti dobrovoljno daju, a ne da ih se mora iznuđivati. Međutim, e, to bi trebalo biti ključno u našem radu ovdje u parlamentu, ali se mora također odnositi i na ostale institucije, Sofije, o tome progovorila zajedno i sa Michaelom. Neki su spomenuli zastupnike iz Europske pučke stranke, ja nisam uključen u to izravno, međutim iz njihovih komentara se vidi da oni žele razlučiti pristup dokumentima i pristupa procedurama. Dakle, E, to će u svakom slučaju zahtijevati daljnju raspravu i pregovore, međutim ako se postigne dogovor u parlamentu o tome što je transparentnost i koji e, su dokumenti dostupni i koji dokumenti trebaju biti dobrovoljno dani na uvid građanima u bilo kojem trenutku, to bi bilo dobro. Hvala gospodin Picula

pozvati sve kolege zastupnike da stanemo na kraj ovakvoj isključenosti hrvatskih građana isključenosti hrvatskih građana te učinimo sve kako bi oni u što kraćem roku imali puni pristup informacijama i dokumentima unije na svom materinjem jeziku. Hvala gospodine predsjedniče. Europski pučani žele transparentnost i mi smo se uvijek za to zalagali, no transparentnost mora prestati tamo gdje se e, ugrožava zaštita podataka, a gospođa Intveld, vi se inače zalažete za zaštitu podataka, o u vašem izraču želite upravo ono što želi i gospodin Cashman i zbog čega tolike godine ni za neuspjehe. Meni je drago inače gospodine Cashman što će napustiti parlament kao što sam čula, jer ćemo možda konačno ostvariti napredak na ovom području onda. Vi miješate pristup dokumentima sa pristupu postupku. I da, zakonodavni postupak je složen. I da, tu postoji određena faza gdje ne bismo smjeli u potpunosti otvoriti sve podatke, a to su trijalozi. Izgleda da gospođe izvjestiteljice nikad niste zapravo vršili pregovore u okviru trijaloga, inače biste znali da biste lobistima širom otvorili vrata kada biste im e, dali javni pristup dokumentima. Vi želite da se zaštita podataka smanji, da se smanje isto tako zaštita podataka koji su bitni za konkurentnost, želite da se objave unutarnji postupci, a to je nešto što jednostavno ide predaleko i što uvijek dovodi u pitanje isto tako i zaštite osobnih podataka u neku instituciju, u nekom poduzeću vi imate zahtjev za apsolutnim javnim pristupom. Vi niste htjeli razgovarati sa europskim pučanima, da pa će, vi ste dali da nad vama dominira kolega Kešman i slični. Čini se da je upravo i kolega Kešman zapravo i napisao izvješće i zbog toga su europski pučani sastavili vlastitu rezoluciju prema kojem mi želimo poboljšati određene stvari. Hvala vam. Gospođo Somer, prihvaćate li pitanje? Gospođe Indeveld, Da, u redu. Izvolite. Kao prvo htjela bih reći da ja nisam zadovoljna činjenicom da nas je gospodin Cashman napušta nakon što je 15 godina sjajno radio ovaj posao. Razgovarala sam sa pučanima i podržala sam nekoliko izvesnih amandmana kolegice Korace Bild i zanima me sljedeće, ne mislite li da sami građani trebaju i da mogu najbolje procijeniti kojim informacije trebaju, a kojim informacije ne bi trebale biti dostupne? Zašto odbijate takvu vrstu otvorenosti? Ne znači da sve treba biti otvoreno, ali čini se da je sada tajnost nešto što je gotovo pravilo. Ja imam iskustva i na sudu gdje sam se zalagala za veću razinu transparentnosti. Imate li vi takvog iskustva, gospođo Somer? Molim vas, molim vas da odgovorite. Gospođo kolegice, ja sam već 15 godina zastupnica u ovom parlamentu. Ja sam pregovarala o najgorim trijalozima, o vrlo kontroverznim temama, uz jaku prisutnost lobija i zbog toga točno znam o čemu govorim. I da, vi ste prihvatili amandmane europskih pučana koje je podnijela e, kolegica e, Koraca Bild. Zašto? Zato što je to kolegica koja dijeli vaše mišljenje. No vi se sa drugim amandmanima europskih pučana uopće niste pozabavili i zbog toga je točno ono što sam rekla. Vi imate imate zah, apsolutni zahtjev za e, pristup, ali vi niste popili svu mudu svijeta. Postoji još nešto e, pametno, a to znači da se da, treba omogućiti što veći pristup dokumentima, ali ne može se dopustiti potpun pristup svemu onome što vi želite. Hvala vam. Hvala. Hvala. Sada dajem riječ gospodinu Borgu koji će izniti zaključke. Uvaženi kolege zastupnici, prije svega zahvaljujem izvjestici kolegici Intervelt koja je naglasila važno načelo transparentnosti koje omogućuje sudjelovanje svih u demokratskim procesima i um, što također povećava povjerenje građana u rad institucija. Zajednička odgovornost vijeća parlamenta i komisije da se pobrinu da uh, institucije rade na transparentan način. A ta zajednička odgovornost institucija se primjenjuje i na jedan od najvažnijih instrumenata u tom području, a to je pravo na pristup dokumentima e, iz odgovarajućeg zakonodavnog teksta. Čitav niz dokumenata je objelodanjen na temelju zahtjeva građana. Komisija ima više od šest e, takvih zahtjeva godišnje. To govori u prilog činjenici da su građani sve više svjesni svojih prava u tom području, a komisija je institucija koja dobiva najveći zahtjev za pristup dokumentima. Više od četiri od pet zahtjeva e, se odobri u prvoj fazi i relativno je mala, mali prosječni e, broj onih koji su odbijeni. Komisija je dalje predana u potpunosti omogućiti pristup informacijama i u tome komisija uzima u obzir i sudsku praksu Suda Europske unije. E, ta se praksa razvijela tijekom vremena, a i izvjestiteljica se na nju referirala u nekoliko navrata. Komisija također stavlja naglasak na ulogu trijaloga o zakonodavnom postupku, a to je najviše u Dakle, tu su zapravo su zakonodavci najodgovorniji da definiraju transparentnost u tom području. Komisija želi da zakonodavni proces bude transparentan i lako razumljiv. Međutim, mora se postići prava mjera između transparentnosti i učinkovitosti zakonodavnog procesa. Kao što je rekla izvjestiteljica, komisija je spremna zajedno sa vijećem i parlamentom revidirati format naših godišnjih izvješća o pristupu dokumentima kako bi e, podaci bili usporedivi. E, što se tiče samih e, samih tekstova komisija je spremna e, na raspravu o postojećem zakonodavnom prijedlogu. Povjereniče, hvala vam. E, sada zatvaramo ovu temu. Glasovanje sutra u 12. Sljedeća tema je izvješće... By Izvješće gospodina Valesa o aktivnostima odbora za predstavke iz 2013. godine. Dajem riječ izvješću.